Right. Good afternoon, colleagues. welcome to... Lijepi pozdrav kolege. Dobrodošli na poslijepodnevni sastanak odbora za sigurnost i obranu. Radujem se današnjem dnevnom redu, no prije nego što krenemo s poslom, nešto kasnije nego što je bilo predviđeno, htjela bih provjeriti slažu li se svi s ovim dnevnim redom izvrsno, onda ću to protumačiti kao potvrdan odgovor. Kao prvo imamo prijevod na švedski. Pričekat ćemo da dobijemo informaciju hoće li biti na raspolaganju i sutra. Mislim da svi ostali imaju prijevod. Ako nema dodatnih komentara, prelazim na priopćenja predsjedateljice kojih nema. Zatim e, usvajanje zapisnika sastanka 24. rujna te 10. 11. listopada. Imali nekih primjedbi? Savršeno. Onda također možemo reći da su ti zapisnici usvojeni. U tom slučaju mi je drago što mogu najaviti da ćemo prijeći na prvu točku dnevnog reda, a to je radionica o pripravnosti Europske unije u slučaju napada kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim oružjem. Imaćemo razmjenu mišljenja, kao prvo tu je Claude Watchell, znanstvenik iz Zaklade za strateška istraživanja u Parizu i Elizande Nexon koja je također znanstvenica u istoj zakladi. Lijepo vas pozdravljam jednog i drugog na ovom sastanku. Vi ćete nam govoriti o spremnosti Europske unije u slučaju napada ovim oružjem s posebnim naglaskom na institucije Europske unije i što možemo poduzeti kako bismo spriječili ili minimizirali rizik od takvih incidenata. Također ćete nam predstaviti relevantne scenarije koji bi mogli opravdati korištenje europskih vojnih kapaciteta. Također ćemo čuti od naših stručnjaka na koji način bi se parlament mogao više uključiti u postupak provedbe akcijskog plana Europske komisije o kemijskom, biološkom, radiološkom i nuklearnom oružju. Taj akcijski plan donesen prošle godine, a sljedeće godine će biti u fazi revizije. I sada odmah dajem riječ doktoru Bahtelu. Izvolite. Ms. <laughs> Hvala lijepo, dame i gospodo. Mi ćemo se u e, našoj prezentaciji baviti potencijalnim korištenjem vojnih kapaciteta u slučaju odgovora, e, u slučaju incidenta sa CBRN oružjem. Kao prvo ćemo nešto reći o opsegu prijetnji ovim oružjem koje može biti e, prirodnih uzroka kao što su epidemije ili pandemije. Primjerice epidemija Ešerih koli ili pak ebole, što smo nedavno zabilježiti. Premda se to nije događalo na europskom teritoriju, mobilizirani su neki europski vojni kapaciteti, a moglo se dogoditi da se prenese na naš teritorij. Zatim slučajni incidenti koji mogu se dogoditi u laboratorijima ili kemijskim instalacijama ili pak prijevoz opasnih tvari to može biti uzrokovano nekim prirodnim nepogodama poput poplava ili oluja, što može izazvati e, probleme u infrastrukturi ili pak e, neke tehnološke probleme, primjerice e, nuklearno zračenje ili eksplozije. To isto tako može biti posljedica ljudskih grešaka ili nemara u slučaju da se ne primjenjuju e, mjere sigurnosti onako kako treba. Ono što nas ovdje najviše zanima su namjerni incidenti. To može biti, mogu biti kaznena djela, ali mogu biti i dakle, slučajevi zle namjere. To se može dogoditi i u kunčanstvima, ali posebno su nam važni teroristički napadi koje mogu podržavati neke pojedine države kao što smo mogli vidjeti u recentnim događajima posljednjih godina. Što se tiče dakle opsega ovih prijetnji, u akcijskom planu i priopćenju iz 2009. godine ističe se da je u sklopu pripreme odgovora na takve prijetnje. Važno imati zajednički pristup koji bi obuhvatio sve postojeće prijetnje, tako da neovisno o uzroku incidenta kao i u slučaju odgovora ugroze za e, javno zdravlje imamo slične odgovore. E, premda bismo, dakle, mislim da je dobro da imamo zajednički pristup za takve slučajeve. Ovu prijetnju je teško ocijeniti s obzirom da imamo različite procjene rizika e, koje variraju od postrojenja do postrojenja i od zemlje do zemlje. I e, ta prijetnja se povećava e, zbog niza razloga kao što su znanstveni i tehnološki pomaci. Mnogo smo se pitali o utjecaju biološke sinteze na napad. Zatim e, imamo isto tako e, mini, minijaturizaciju kemijskih proizvoda i nekih metoda za analizu koje omogućuju da se pronađu toksične tvari, odnosno sastavnice, e, kao i one koje mogu imati terapijsku svrhu. Prijetnja se povećava i zbog toga što se šire određene tehnologije kao i informacije koje su dovedene u vezu sa sredstvima komuniciranja koja su sigurnija e, što se tiče osoba koje imaju loše namjere. Dakle, u odnosu na njih, primjerice, tu imamo kriptiranje nekih e, mreža i socijalnih, društvenih mreža, što e, njima otežava djelovanje. Isto tako treba dodati razmjenu e, znanstvenih e, informacija. E, to promiču brojne institucije, nastoju se olakšati, međutim i tu mogu postojati određeni problemi u nekim situacijama. Zatim imamo protok putnika i robe. Dakle, tu dolazimo i do kontrole izvoza, kao što je također jedan od velikih i važnih izazova. Što se tiče Europske unije i analize rizika, imajući u vidu recentna zbivanja, prijetnja kemijskim oružjem se čini prijetnja koja je trenutno najrelevantnija, ali to ne znači da se ne trebamo jednako intenzivno pripremati za druge prijetnje, posebno radiološkim i nuklearnim oružjem. Dakle, u svakom slučaju te rizike treba redovito revidirati e, i vidjeti kako je situacija u pojedinim zemljama te ih usporediti podatke. Od početka 2000 2000. godine pojavio se niz e, događaja koji su nas podsjetili na to da je prijetnja još uvijek prisutna. To se posebno odnosi na početak 2010. godine. Što se tiče, e, dakle tu smo imali nesreću u Fukushimi velikih tehnoloških razmjera i premda e, taj događaj nije bio namjeran, pokazao je potrebu za mobiliziranjem velike količine resursa, e, posebno vojnih resursa e, i to se odnosi i na zbrinjavanje unesrećenih, dakle ljudi koji su ozračeni i to tu je riječ o vrlo specifičnom vidu pružanja znanstvene skrbi. Zatim smo imali epidemiju ebole. E, tu se pojavila opasnost novih bolesti i tu je zatražena pomoć vojnih snaga i od strane nevladinih udruga koje inače tradicionalno nisu te koje traže ovakvu vrstu potpore i to ukazuje na činjenicu u kojoj mjeri su civilni kapaciteti bili premašeni. Što se tiče namjernog rizika, Imamo primjer uporabe e, dakle kemijskog e, oružja od strane državnih i nedržavnih subjekata u sirijskom e, sukobu od 2012. godine, ali posebno na europskoj razini. Dakle, imali smo napad Novičok u Salisburyu i još dva pokušaja koja su osujećena, to je dakle Ricin u Njemačkoj i Francuskoj e, i ta najnovija zbivanja su se dogodila 2018. godine, što govori o tome da još uvijek postoji interes kod nedržavnih aktera za takvim e, djelovanjem i to treba shvatiti vrlo ozbiljno. Zatim, e, što se tiče nuklearnog i radiološkog oružja, treba podsjetiti na činjenicu da je otkrivena nezakonita trgovina tim proizvodima. To se zapravo redovito događalo i premda ta aktivnost nije kategorizirana kao terorističko djelovanje, izaziva zabrinutost. Što se tiče dakle, namjernih incidenata i mogućnosti korištenja vojnih e, kapaciteta, treba podsjetiti da se da kako tome ne može pribjegavati automatski niti sustavno s jedne strane zato što ovisno o tome koje su zemlje e, kojih se zemalja to tiče e, dakle nemaju sve zemlje jednaku mogućnost e, mobiliziranja vojnih resursa i ovisi o tome kako upravljaju kriznim situacijama, a osim toga u nekim slučajevima možda nema niti potrebe za korištenjem vojnih resursa budući da e, u nekim slučajevima neće biti u potpunosti iskorišteni civilni resursi. Određen broj kriterija mogao bi pomoći u definiranju scenarija koji bi mogli dovesti do uporabe vojnih resursa. Dakle, ovisno o obavještajnim podacima koje dostave obavještajne službe, može se raditi o prijetnji koja je dovoljno ozbiljna da opravda mobilizaciju vojnih e, resursa, e, primjerice opreme za otkrivanje nekih prijetnji. Zatim imamo isto tako i e, ono što treba uzeti u obzir jest i dinamika krize, budući da postoji razlika ovisno o tome je li kriza izbila naglo ili se razvijala kroz neko vrijeme. Što se tiče vojne opreme, to može biti važno, e, s obzirom da se vojska obično mobilizira sporije. Zatim to ovisi isto tako o razmjerima, e, dakle zemalja koje su pogođene ili trećih zemalja i u slučaju dakle da se dogodi neki incident, e, hoće li to dovesti do e, nedovoljna kapaciteta civilnih resursa. Osim toga e, imamo i kriterij e, raspodjele na teritoriju i učestalosti, što također može dovesti do toga da se putonski iscrpe civilni resursi. E, ono što je također važno jesu kapaciteti država članica koje su pogođene tim incidentom, posebno kada je riječ o tome da su neke snage e, raspodijeljene negdje drugdje ili ako je potrebna specijalizirana oprema za otkrivanje, dekontaminaciju ili neke druge vrlo specifične upotrebe. E, ponekad su potrebne također i specijalizirane posebno obučeni timovi za dekontaminaciju, ali isto tako i za pružanje zdravstvene skrbi u slučaju da su osobe unesrećene nekim posebnim tvarima. Postoji neki drugi mogući sporazumi kao što su bilateralni sporazumi o suradnji u slučaju prekograničnih prijetnji ili pak mobilizacija E, sporazuma u okviru NATO snaga. Mi smo ovdje definirali niz scenarija koji bi mogli dovesti do aktivacije e, vojnih resursa. Imamo kao prvo važnost e, prevencije koju treba naglasiti. To se posebno odnosi na pomoć kod izgradnje kapaciteta u trećim zemljama u misijama u trećim zemljama ili pak e, korištenje vojnih misija na maloj skali što bi trebalo e, pomoći u intervenciji u slučaju novih, e, novonastalih kriza ili izvanrednih situacija, dakle u slučaju da je potrebno osigurati neka sredstva ili djelovati protiv skupina koje su zainteresirane za nabavku e, KBRN oružja. Zatim, u slučaju e, da e, situacija nadmašuje vojne kapacitete zemlje koja je pogođena, u slučaju opetovanih napada i u slučaju da napadi imaju dugoročne posljedice što nadilazi raspoložive civilne ljudske resurse. Zatim scenarij koji bi zahtijevao korištenje niša koje vojske često posjeduju, primjerice obrambeni programi koji su nasljeđeni iz hladnog rata, gdje još uvijek postoje kapaciteti za dekontaminaciju, identifikaciju razine e, dekontaminacije, što je povjereno obučenom osoblju e, koje ima zaštitno dijela, a što zahtjeva redovitu obuku koje e, civilna služba nema nužno u svim državama članicama budući da su zadrženi za druge zadaće ili pak e, posebna specijalistička znanja u e, medicinskoj domeni. Zatim imamo e, korištenje kemijskih ili bioloških e, tvari. Dakle, u slučaju da postoji postoji sumnja da je neka država uključena u korištenje tih tvari za vojne svrhe. Zatim hibridna prijetnja sa KBRN komponentom. Pod time podrazumijevamo e, više prijetnji koje formiraju jednu e, više dimenzionalnu prijetnju, na primjer kibernapad koji može dovesti u pitanje sigurnost e, neke kritične kritično važne infrastrukture. I na kraju situacija koja u ovom trenutku ne izgleda vrlo vjerojatnom jer je prilično ekstremna, ali se približava nečemu što bismo mogli opisati kao rat ili sukob. Dakle, mislim da je to nešto što treba predvidjeti, iako u ovom trenutku nije najvjerojatnije. Trenutno živimo u kontekstu koji djeluje mnogo pogodniji za moguće, moguće raspoređivanje e, vojnih resursa u slučaju izbijanja krize. S jedne strane moramo imati u vidu da strateška autonomija Europske unije u više navrata naznačena kao bitnom u dokumentima UN-a, ali isto tako i u političkim izjavama predstavnika država članica. E, kao kamen temeljac imamo e, stratešku e, opću strategiju Europske unije o vanjskoj politici iz 2016. godine gdje se podsjeća na činjenicu da treba apelirati na uspostavu sigurnosti ne samo unutar nego i izvan Europske unije. Među naporima na koje poziva ova strategija su obrambeni sektor, dakle vojni kapaciteti, ali i svi kapaciteti koji se odnose na borbu protiv terorizma. Dakle, to je jedan od osnovnih ciljeva. Zatim se potiču države članice da njihova uzajamna pomoć e, dovede i do konkretnog djelovanja. To je sastavni dio E, prijedloga o kojima se trenutno raspravlja. Među e, najnovijim političkim izjavama htjela bih spomenuti izjavu Emanuela Macrona u sklopu priprema za obilježavanje kraja Prvog svjetskog rata. On je e, tada pozvao na uspostavu istinske europske vojske kako bi se Europska unija mogla na suvereniji način zaštititi od vanjskih prijetnji a nakon toga je i njemačka kancelarka 13. E, e, studenog e, u svom obraćanju Europskom parlamentu govorila o viziji koja uključuje pravu europsku vojsku u nekom budućem trenutku. Dakle, osim promjene u ozračju, bilo je i nekih vrlo značajnih pomaka od 2016. i 2017. godine. E, tu posebno želim istaknuti uspostavu PESKA, e, to je dakle stalna strukturirana suradnja i to je temeljeno odlukom vijeća iz 2017. godine gdje su na dobrovoljnoj osnovi uključene većina zemalja Europske unije. To inače nije jedina inicijativa. Imamo isto tako i pokretanje Europskog obrambenog fonda. PESCO je vrlo tjesno vezano uz neke druge inicijative u području obrane. E, inače pružaju podršku Europska služba za vanjsko djelovanje i Europska obrambena agencija. Nismo mnogo govorili o ulozi Europske obrambene agencije, međutim njihova je uloga da kako ključna u području koje nas ovdje zanima. E, u sklopu e, stalne strukturirane suradnje 18 e, projekata je već pokrenuto ove godine. Niti jedan od tih projekata se ne bavi konkretno područjem KBRN oružja, međutim postoje e, neki elementi koji bi se mogli aktivirati u slučaju izbijanja takve krize. Osim toga, postoji mogućnost e, da se pojave e, u budućnosti projekti sa, koji imaju u sebi dimenziju KBRN oružja. A osim toga se nastoji izraditi sustav nadzora nad KBRN-om u svrhu e, operativnog e, korištenja u zraku, na kopnu i na moru. Postoji još jedna inicijativa koju ovdje možemo istaknuti, to je Europska inicijativa za intervenciju koja se razlikuje od peska i koju je pokrenuo francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ovdje se traži veća strateška autonomija u području obrane. E, cilj je te inicijative da bude komplementarna obrambenim naporima Europljana i NATO saveza. Dakle, tu nema nikakvog e, sukoba. Potpisano je pismo namjere koje su je potpisalo devet ministara obrane i to u lipnju 2018. godine. Riječ je o kolektivnoj obrani i to je nešto što bi moglo naličiti odredbama članka petog ugovora o NATO, što bi moglo dovesti do razmjene vojnog osoblja i zajedničkih vježbi, te razvoja suradnje među zemljama koje imaju političku volju da krenu istim smjerom, te razvijaju vojne kapacitete za djelovanje ovisno o različitim scenarijima, što nas zanima u ovom slučaju, i to ne samo vojnim, nego i civilnim. Ovdje je dan e, primjer britanske i nizozemske intervencije na Karibima, što bi moglo opravdati uspostavu jedne takve inicijative u budućnosti. Što se tiče suradnje između NATO Saveza i Europske unije, e, treba podsjetiti da je posljednji akcijski plan za KBRN iz 2018. godine pozvao na tješnju suradnju između Europske unije i ključnih partnera, e, gdje su da kako, gdje se ubraja da kako i NATO Savez. preduvjet da Europska unija razvije svoje kapacitete i da se da to bude komplementarno naporima koje se poduzimaju unutar NATO saveza, dakle da tu se to na to ne gleda kao na neko natjecanje. Postoji mogućnost suradnje na e, samitu NATO-a, postala nam je 2016. godine i nova zajednička deklaracija 11. i 12. srpnja 2018. godine gdje je istaknuto da je važno osnažiti suradnju u području otpornosti na KBRN. Izneseni su neki prijedlozi kao što je jačanje suradnje između e, vojnog osoblja u Europi i onoga u NATO savezu, a vezano uz kapacitete na pravnost, e, kao što su kapaciteti za evaluaciju rizika, e, evakuaciju i odgovor u slučaju na incident, na, e, u slučaju da se dogodi incident širih razmjera. U tom kontekstu treba podsjetiti na nedavno osnivanje Centra izvrsnosti za borbu protiv e, hibridnih e, prijetnji, što podsjeća na što, dakle, gdje su nazočni i E, predstavnici Europske unije i NATO saveza, a cilj je da se osnaže civilno-vojni kapaciteti kroz e, dakle obuku i ciljane scenarije. KBRN je jedno od područja koje je definirano e, kao nešto što bi trebalo biti u središtu pozornosti ovoga centra. Bilo bi vrlo korisno i zanimljivo precizirati e, što je sa sporazumima o suradnji među različitim kriznim centrima u Europskoj uniji. E, neki od njih su u sklopu agencije poput Europola, a neki od njih e, odgovaraju NATO savezu kao što je kao što je centar za odgovor u slučaju prirodnih nepogoda. E, mehanizam za civilne zaštite Europske unije je da kako e, osnovni alat za odgovor na krizne situacije u Europskoj uniji. To uključuje i kapacitete za pružanje odgovora. Tu su objedinjeni kapaciteti koje su e, države članice kojima su doprinjele tom instrumentu. Imamo i europski medicinski euh, zbor eh, gdje sudjeluju europski liječnici. Eh, međutim, u slučaju kada postoje zahtjevi za djelovanjem, eh, ponekad ti resursi nisu na raspolaganju jer djeluju negdje drugdje, raspoređeni su negdje drugdje. A E, premda se e, su troškovi prijevoza financiraju, operativni troškovi se ne snose trenutno, što je zapravo najveći trošak i zato je Europska komisija predložila da se uspostavi e, jedan pričovni sastav koji bi se u bilo kojem trenutku mogao aktivirati i koji bi počivao na temelju financiranja sufinanciranja. Dakle, komisija bi zajedno sa državama članicama mogla donijeti odluku o mobilizaciji, demobilizaciji ili raspodjeli, preraspodjeli u korištenju tih resursa. Među prijedlozima Europske komisije e, nalazi se također i prijedlog o uspostavi mreže znanja u području e, civilne zaštite. Inicijative Europske unije izuzetno su brojne kada je riječ o prevenciji incidenata koji imaju e, dimenziju KBRN-a kao što je kontrola izvoza, zatim nadzor nad kritičnom infrastrukturom, potpora međunarodnim organizacijama poput Svjetske zdravstvene organizacije ili Organizacije za zabranu kemijskog oružja, zatim tu su isto tako i značajni napori u smislu financiranja, istraživanja i razvoja bilo da je riječ o financiranju zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije ili Europske obrambene agencije. Nadalje, imamo i sustav upozorenja u slučaju problema za javno zdravlje e, kod izbijanja prenos, e, zaraznih bolesti, zatim e, isto tako su tu uključeni i laboratoriji putem e, jedne druge inicijative u sklopu obzora 2020. Imamo također e, osnaživanje e, kriminalizacije terorističkih dijela. To je jedna nova inicijativa, zahvaljujući direktivi iz 2017. godine, to je direktiva vijeća i parlamenta. Sama činjenica da se mogu razmjenjivati podaci među državama članicama putem intcena, a isto tako postoji mogućnost smanjivanja rizika nezakonite trgovine e, KBRN materijala putem e, inicijative o centrima izvrsnosti u Europskoj uniji. Dakle, to, to vam može e, dati dati ideju o tome što Europska unija poduzima. E, dakle, ovakve krize zahtijevaju uključivanje različitih aktera, tu su države članice, zatim predsjednik vijeća i vijeće, komisija, Europska služba za vanjsko djelovanje, sve europske agencije, ovisno o prirodi krize, dakle tu može biti ECDC, Europol, da navedem samo neke, i isto tako dionici i stručnjaci država članica ili pak e, međunarodne organizacije kao što je Svjetska zdravstvena organizacija ili organizacija za zabranu kemijskog oružja. S obzirom na tako velik broj dionika potrebno imati efikasan mehanizam za koordinaciju to je dakle instrument Europske unije za odgovor u kriznim situacijama. Bilo da je riječ o krizama unutar ili izvan Europske unije, taj instrument je fleksibilniji. On postoji od 2013. godine i trebao bi omogućiti razmjenu informacija u slučaju izbijanja krize. Taj mehanizam može izravno aktivirati predsjednik vijeća ili se on sam aktivira ako se netko pozove na klauzulu o solidarnosti, dakle ako to učini neka od država članica. I da samo kažem nekoliko uvodnih riječi o vojnim kapacitetima. Želim vas podsjetiti da e, živimo u geopolitičkom kontekstu koji se značajno promijenio posljednjih godina, e, gdje ima sve više izazova, posebno za Europsku uniju nakon pripajanja dijela Ukrajine e, od strane Rusije 2014. godine, no isto tako postoje neke zemlje koje imaju e, sve a, sve odlučniju politiku u području vanjskih poslova, da ne govorimo o prijetnjama e, na teritoriju Europske unije, od kojih neki imaju i dimenziju KBRN. Zatim podsjećam na stajalište američke administracije o nekim temama što također treba biti sastavni dio analize europskog okruženja posebno kada je riječ o financijskoj pomoći NATO savezu, zatim e, pomoći e, sporazumima o zabrani proliferacije nuklearnog oružja, a tu isto tako ne smijemo zaboraviti ni posljedice Brexita koje su dovele do toga da e, je sada lakše zamisliti neke slučajeve nego ranije. Što je možda nekada bilo manje zamislivo. Hvala. Hvala. Sada ću dati riječ doktoru Vahtevu. Imamo još 20 do 25 minuta. Nakon toga ću dati riječ kolegama. Koji je okvir ove moguće, ovog mogućeg sudjelovanja vojnih kapaciteta u rješavanju kriza sa KBRN dimenzijom? Kao prvo imamo globalnu strategiju Europske unije iz 2016. godine, zatim imamo strategiju o unutarnjoj sigurnosti iz 2015. godine, dakle to su globalni dokumenti koji ne iznose detalje o dimenziji KBRN oružja, ali se mogu primijeniti i na to područje. Osnovna načela koja proizlaze iz tih strategija su sljedeća. Dakle, država e, koja je pogođena ima najveću odgovornost u rješavanju e, krize koja je izbila na njezinom teritoriju. Međutim, e, činjenica je da su ove prijetnje ovim oružjem vrlo kompleksne i mogu zapravo dovesti do toga da se premaše kapaciteti zemlje koja je pogođena krizom, što može opravdati primjenu e, nekih obveza koje proizlaze iz europskih ugovora, posebno klauzule o zajedničkoj obrani i klauzule o solidarnosti među državama članicama. Što se tiče klauzule o uzajamnoj pomoći, Htio bih podsjetiti da postoje dva preduvjeta za pozivanje na tu klauzulu. Da bi se država članica mogla pozvati na tu klauzulu, ona mora biti izložena vojnoj agresiji. Vidjet ćemo da se to ograničenje treba relativizirati i ta agresija se mora odvijeti na njezinom vlastitom teritoriju. Tu klauzulu je svojedobno tražio francuski predsjednik nakon napada koji su se dogodili u Francuskoj u studenom 2015. godine. Zadaće koje, e, odnosno obveze koje proizlaze iz ove klauzule su prilično različite. To uključuje zajedničke aktivnosti na razoružanju, zatim e, vojne misije i misije evakuacije, gdje smo negdje na granici između vojne agresije i humanitarnog djelovanja. Govorimo o vojnim o humanitarnim misijama koje se mogu aktivirati u slučaju nekih prirodnih katastrofa velikih razmjera. Dakle, to je vojna ekspertiza, misija za sprečavanje sukoba, imat ćemo uskoro taj primjer. Zatim misija um, snaga Europske unije za rješavanje kriza te uh, misija za stabilizaciju i uspostavu mira nakon sukoba. Riječ je o članku 43. ugovora o Europskoj uniji tu se već e, jasno pokazalo da se nalazimo negdje na granici između odgovora e, civilnih i vojnih e, kapaciteta i u tome je upravo specifičnost vojne intervencije u većini slučajeva u Europskoj uniji budući da je to nešto što se nalazi na granici između e, pomoći koju pruža civilna služba e, civilnom stanovništvu i e, konvencionalnih vojnih intervencija. Što se tiče klauzule o uzajamnoj pomoći, već sam istaknuo koji su preduvjeti za njezinu aktivaciju. Zatim imamo klauzulu o solidarnosti. Podsjećam da je ta klauzula dosta specifična budući da postoji zahtjev da država koja postavi takav zahtjev prije toga iscrpi sve raspoložive mogućnosti za rješenje krize i da e, dakle sve te mogućnosti budu iscrpljene u datom trenutku. Već sam naveo primjer e, kada je Francuska zatražila da se pokrene klauzula o uzajamnoj pomoći, mi u tom trenutku nismo bili u situaciji da su iscrpljena naša domaća sredstva, premda smo e, platili veliku žrtvu zbog tih terorističkih napada, mi smo se našli u situaciji koja je zahtijevala ojačanu suradnju sa drugim državama članicama Europske unije, posebno e, kada je riječ o razmjeni obavještajnih podataka da bi se moglo osujetiti djelovanje terorista što smo u konačnici i uspjeli postići zahvaljujući pomoći koju smo dobili iz Europske unije. Kada je riječ o E, dodanoj vrijednosti vojne intervencije. Imamo izvjestan broj primjera koje možemo navesti. Dakle, to nije sasvim novo područje. Prvi bi primjer bilo izbijanje epidemije ebole 2014. godine. Vidjeli smo tada e, koliki doprinos može dati Europska unija. To je bilo doista nešto što je bilo u tom trenutku novo i prilično značajno. I osim toga pokazalo se da ona može aktivirati vojsku u takvoj vrsti situacije. Kao što smo već rekli, dobar dio toga su rješavale nevladine udruge, dok nisu našle na neke kompleksnije probleme. I upravo je vojno osoblje, zahvaljujući svojem znanju o tome kako rasporediti dakle, sanitarnu infrastrukturu na terenu. To je posebno bilo riječ o francuskim liječnicima gdje je uspostavljen centar za liječenje oboljelih. Naime, trebalo je zajamčiti e, liječnicima koji su se izložili velikom riziku da mogu imati na raspolaganju najbolju zdravstvenu skrb. Dakle, to je bila jedna e, vrlo specifična vojna kompetencija e, koju se u tom trenutku trebalo upotrijebiti. Što se tiče terorističkih napada, da postoje e, vojne patrole koje služe za osiguranje određenog broja postrojenja i zgrada Vidjeli smo to i ovdje u Briselu kada smo jutros e, stigli. I tu e, također vojska sudjeluje e, u nekim izvanrednim situacijama zbog prijetnje terorizma. Evo to je isto tako jedan od primjera. Zatim imali smo primjer i ciklone Irma i gdje su se koristili dakle civilni i vojni kapaciteti. Zatim najnoviji primjer je slučaj Novičok e, u Ujedinjenom kraljevstvu. E, imali smo isto tako i Poloni 210 e, prije nekoliko godina koji je bio potrebljen. Tu je riječ o nekim kapacitetima kojima raspolaže vojska, dakle gdje ona može pružiti svoje stručno znanje i gdje se može provesti istraga e, u području e, dakle kemijskog nuklearnog radiološkog e, oružja budući da da kako postoji manje takvog znanja u civilnom nego u vojnom sektoru. Što se tiče izazova u području korištenja e, vojnih resursa za takve civilne krize. Dakle, to se često povezuje sa činjenicom da vojni resursi, odnosno da vojno osoblje nije uvijek naviklo surađivati sa civilnim službama i biti pod e, zapovjedništvom civilnih službi. Prema tome, postoje e, neke kompetencije koje tek treba steći i treba staviti e, težište na zajednički rad, no o tome ćemo nešto još kasnije reći. Kao prvo htio bih reći nešto o tim poteškoćama e, na kojima bi trebalo poraditi. Pritom posebno mislim na Dakle, važnost da se dobro odrade pripremne radnje e, koje bi obuhvatile civilnu i vojnu komponentu. To se posebno odnosi na ovaj tip oružja i to su e, neke situacije koje nisu uvijek dobro riješene, a mogu se unaprijediti na terenu tijekom e, vježbi i obuke. Zatim imamo organizaciju, odnosno ustroj samog e, zapovjednog lanca i koordinaciju između upotrebe vojnih i civilnih kapaciteta. To je isto nešto što treba pripremiti u samim vojnim stožerima. Sljedeći problem odnosi se na činjenicu da u državama članicama raspodjela odgovornosti i nadležnosti nije uvijek ista. Dakle, imamo sigurnosne službe tipa policijskih e, snaga, zatim vatrogasce i medicinsku službu i raspodjela ovlasti nije uvijek ista, tako da treba kao prvo pojasniti zadaće i obveze svih dionika u slučaju da dođe do intervencije nekolicine država članica Europske unije. Zatim imamo još nešto što je važno, a to je vizija svake pojedine države o tome kakvu ulogu bi vojska trebala imati. U velikom broju zemalja vojska se doživljava e, kao nešto što se koristi samo u krajnjoj nuždi. No, postoji neke zemlje u kojima je vojna intervencija nešto sasvim uobičajeno, nešto što je čak institucionalizirano i što služi kao dopuna u slučaju katastrofa većih razmjera. Na primjer u Francuskoj mi imamo e, mogućnost korištenja vojske e, i ona je zapravo e, stavljena na raspolaganje ministru unutarnjih poslova i to na jedan trajan način, no svaka država članica ima svoj način funkcioniranja izrađeno jedno izvješće, Austrija je predočila jedno izvješće o tome a neke druge države članice također provode e, analizu o tome i promišljaju o institucionalnoj ulozi vojske i što bi trebala i kakva bi trebala biti ta uloga u slučaju izbijanja nekog problema koji bi e, bio europskih razmjera posebno u slučaju da dođe do terorističkih napada. Zatim, e, još jedan problem, odnosno bolje bi bilo reći izazov, jer je riječ o nečemu za što se može pronaći odgovor na razini Europske unije, posebno u sklopu programa e, iz 2009. od, od 2009. do 2017. godine a koji se odnose na kemijsko, biološko, radiološko i nuklearno oružje. Dakle, sve ono što se odnosi na sam, e, same intervencije, interoperabilnost, dakle na činjenicu da se da postoji civilno, zajedničko civilno i vojno planiranje u slučaju e, izbijanja e, napada kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim oružjem. Dakle, u slučaju da E, treba aktivirati e, neku postrojbu koja radi na dekontaminaciji u slučaju kemijskih napada. Dakle, ako se e, ako ta jedinica dođe iz neke druge države članice, da može nastaviti rad one prve, a da nema nekih velikih razloga, razlika u načinu rada, što može značiti da je potrebno uložiti dodatne napore u u u smislu nabave same opreme. Kada je riječ o zadaćama koje se mogu povjeriti vojsci, imajući u vidu njezinu specifičnost, kao prvo, to bi bio doprinos obavještajnom radu i razmjeni podataka. To je vrlo važan čimbenik to je ono što će omogućiti e, dobro ciljane odgovore, potrebne kapacitete i eventualno angažiranje vojnih kapaciteta. Zatim, to je isto tako i sav rad na istraživanju i razvoju što može omogućiti e, bolje ciljane bolje ciljanu opremu za e, suzbijanje terorističkih prijetnji, zatim obuka i izvođenje vježbi, zajedničkih vježbi i to među različitim civilnim i vojnim službama. Dakle, zajednički napori civilnih i vojnih službi i e, zajedničke vježbe nekolicine država članica prve vježbe sa KBRN dimenzijom bili su e, demonstracijske vježbe, e, to su bile zajedničke vježbe gdje su e, države članice objasnile svoje metode rada u području dekontaminacije unesrećenih u slučaju napada kemijskim oružjem. Dakle, sa te razine bi trebalo preći na jednu razinu vježbi koje su operativno kompleksnije što bi moglo omogućiti da e, jedan tim iz jedne države nastavi rad e, nekog tima iz druge države, dakle da se mogu smijeniti. E, navest ću vam nekoliko primjera sa terena. Dakle, za vojske to može biti stvaranje zone, e, ograđene zone, dakle u slučaju napada kemijskim oružjem. To znači da nitko tko nema odgovarajuću e, zaštitnu opremu ne može ući u to osigurano područje. To područje može biti vrlo veliko, e, teško ga je osigurati u gradovima, međutim za civilne timove koji nisu uvijek navikli na e, fizički rad u e, dakle zaštitnim odjelima e, ne, može, ne možemo očekivati da će ljudi ostati 3 do 4 sata u tim uvjetima, zato je potrebna brza smjena koju će prije svega osigurati država gdje je došlo do izbijanja te krize, ali možemo također zamisliti i mogućnost da se osigura Vojni doprinos. Zahvaljujući saznanjima iz područja vojne medicine, a to je jedino područje medicine koje posjeduje kompetencije u području e, obrade toksičnih e, tvari koje se koriste u terorističkim napadima ili pak obrade e, radioaktivnih e, kontaminirajućih sredstava koja su posebno agresivne. Zatim imamo i razdoblje nakon krize koje je također važno Dakle, tu imamo kao prvo e, praćenje zdravstvenog stanja žrtava. E, dakle, oni koji su napadnuti kemijskim oružjem moraju provesti više mjeseci u bolnici. Vidjeli smo to za vrijeme sukoba između Iraka i Irana. Kada je e, više zemalja bolnički liječilo žrtve napada peritom, e, To liječenje je trajalo izuzetno dugo. Tako da one zemlje e, koje posjeduju stručna znanja iz tog područja mogu biti od koristi. Jer e, ukoliko dođe do napada terorističkih napada i peritom e, trebalo bi u svakom slučaju raspodijeliti te žrtve po državama članicama jer to zahtjeva doista intenzivno liječenje. Zatim, e, što se tiče nekih drugih e, tvari, nervnih plinova, riječ je o područjima koja ulaze u kompetencije vojske, premda se može raditi o civilnim žrtvama. Osim toga, možda samo da vam dam predočbu o tome koje smjernice postoje, odnosno koje su smjernice E, za djelovanje najvažnije. Kao prvo, važno je da države članice zajedno analiziraju potencijalne scenarije i da analiziraju e, ciljeve koji bi se trebali doseći zajedničkim naporima. E, dakle, u slučaju da dođe primjerice do prljave, eksplozije prljave bombe, E, sa radioaktivnim tvarima ili napada kemijskim oružjem na nekom mjestu može se dogoditi da netko e, baci iperit ili pak euh, se répandre. ili neki drugi plin. Dakle, to u svakom slučaju jest e, nešto što zahtjeva zajedničku suradnju, zajednički rad e, i zajedničko planiranje na način da se zna koja je uloga i koje su zadaće svake pojedine službe e, kako bi zemlje bile informirane o tome kako stvari funkcioniraju u drugim zemljama, zatim prilagodba kapaciteta, odnosno opreme i suradnja u području obuke i izvođenja vježbi. Još jedna mogućnost eh, kada je riječ o organizaciji rada u prvoj fazi bila bi da imamo sustav koji funkcionira na dvije razine, što znači da kao i u sklopu eh, mehanizma Europske unije civilne zaštite da eh, da se dakle eh, zamisle takvi komplementarni moduli u onim područjima i nišama gdje je potrebna kompetencija koja se nalazi u vojsci više nego u civilnoj službi a primjerice već sam spomenuo medicinu, dakle vojnu medicinu. Osim tih e, modula koji su ograničeni u smislu resursa, ali su vrlo specijalizirani, mogli bismo imati i zajedničku e, zajedničku opremu, pričuvnu opremu koja bi se mogla usporediti onoj e, koji se trenutno uspostavlja u sklopu mehanizma civilne suradnje, a dakle odnosila bi se na ono područje gdje su znanja u e, vojnom sektoru razvijena. Zatim bismo im isto tako imali i drugu razinu e, razinu koja bi omogućila smjenu osoblja koje je možda manje specijalizirano, ali e, može poslužiti kao svojevrsna pričuvna snaga ukoliko se iscrpe svi resursi iz matične države. Što se tiče inicijativa, koje bi možda zaslužile da ih se analizira u smislu njihove izvedivosti i koje bi se mogle uklopiti u trenutne programe u području KBRN oružja. E, istaknuo bih mogućnost konzultacija država članica Europske unije kada je riječ o njihovom stajalištu u vezi sa e, davanjem e, doprinosa u vojnoj suradnji, dakle koju bi opremu mogli staviti na raspolaganje i u kojim uvjetima. I mislim da treba također ustrajati na tom pojmu e, zajedničke doktrine intervencije da se omogući interoperabilnost i možda treba krenuti od nečega što bi možda izgledalo kao simpozij e, gdje bi se okupili stručnjaci iz e, različitih država članica e, gdje bi se moglo čuti koja je njihova doktrina intervencije u odnosu na KBRN i na koji način bi se te doktrine mogle uskladiti E, posebno vezano uz neke osnovne e, aspekte što bi omogućilo e, veću razinu uzajamne pomoći. Tu je posebno važno istaknuti pitanje jednog rezervnog sastava europske opreme gdje bi bili ne samo civilna nego i vojna komponenta, dakle e, posebno one vojne komponente koje se brzo mogu e, rasporediti na terenu. Hvala, doktore Vahtel. Bez sumnje će biti pitanja i komentara nakon vašeg izlaganja. Imam barem jednog kolegu koji je već naznačio da bi htio dobiti riječ. Gospodin Galer, izvolite. Hvala. Hvala na ovom važnom pregledu koji ste dali. Moje pitanje usmjereno prema tome ako to postane relevantno, ako se dogodi takav incident, postoji e, redovni testovi ili događanja između različitih tijela koji bi mogli utjecati na kapacitete e, kojima raspolaže vojska. Imamo razne države članice i postoje redovni pokusi, testovi, nešto što već nadilazi granice jedne države već na briselskoj razini znamo što tko posjeduje i što bi moglo biti na raspolaganju, što bi se moglo iskoristiti u slučaju hitne situacije. To je možda u samom začetku. U, trenutno raspolažemo nekakvim znanjem ali vjerojatno je tu potrebna i obuka. Dakle, e, gdje smo u tom pogledu? Hvala. E, ja bih nešto rekao vezano uz dvije stvari. Kao prvo, pozitivno vidim ovo što ste rekli jedno i drugo. Međutim, na početku se moglo čuti dakle, da možemo imati i prirodne katastrofe, da od tuda može doći određena opasnost. Mogu to biti i epidemije, prirodne katastrofe, ali isto tako određene opasnosti i rizici koje su prouzrokovali ljudi, dakle teroristički napadi. To je, čini mi se, jedna dobra kategorizacija. Stoga moje pitanje je sljedeće. te prijetnje, ako one mi nastupe, moramo uključiti i civilne i vojne strukture država članica. Ja sam više godina proveo u Afganistanu i sjećam se da je tamo problem kod tih misija bio da prijetnja ili situacija s obzirom na prijetnju su potpuno drugačije izgledali vojni i civilni resursi. Naravno, tamo smo imali onu takozvanu četvrtu razinu prijetnje. Stoga moje pitanje, kako vi to vidite? Kako to funkcionira što se tiče te, e, tog protoka informacija između vojnih i civilnih struktura? da li si međusobno ta dva elementa tehnologiju stavljaju na raspolaganje? Jer e, naravno da vojne snage imaju vlastite obrambena sredstva, a kakva je tu situacija kada govorimo o civilnoj strukturi? U Poljskoj, na primjer, situacija takva da tu postoje ili nekakve posebne vojne jedinice za obranu u slučaju kemijskog napada. Dakle, kakva je tu situacija u pogledu e, međusobne podrške i suradnje? Kakve su tu mogućnosti? Hvala. Izvoli, Havije. Prilično je zabrinjavajuća činjenica da smo čuli neke stvari koje su potpuno istinite i odgovaraju drugim stvarima koje smo već čuli. Mi se trebamo koordinirati, pripremiti, trebamo sve racionalizirati, ujednačiti informacije koje će izići, ali pred ogromnim problemom mi bismo trebali imati jednak pristup. Koja je budućnost toga što bi trebalo biti kad bismo došli stvarno do rezultata? Kako ćemo prijeći odmah e, na praktičnu provedbu? Jer problem imamo ne danas, nego imali smo ga već jučer. Ja mislim da e, konfliktna situacija e, koju trenutno vidimo nije nešto vezano uz tradicionalni neprijatelj s tradicionalnim e, sustavima nego imamo probleme u destabiliziranim zonama kao što je Sjeverna Afrika. Nedostaju efektivni odgovori na problem koji su svakako stručnjaci već bili uočili barem prije 15 godina. Drugo pitanje vezano je uz nas same. u redu je pokušati suzbiti bakteriološke prijetnje i kemijske prijetnje, ali prvi koji su prodali i prenijeli bakteriološke i e, kemijske, kemijsko oružje, to smo bili mi u ratu između Iraka i Irana. Iračani su koristili kemijska sredstva kojem je doprinila e, Njemačka Francuska i druge države i u e, područjima gdje se ratovalo koristili su se eksplozivi koji su dolazili iz Španjolske. Prvo pitanje, hoćemo li i dalje raditi ono što smo radili u prošlosti i onda se žaliti i reći da imamo širenje tehnologije u nepoželjnim rukama. Drugo, e, u Iraku ili drugdje se koristi osiromašeni uran, a to je vrlo ozbiljno sredstvo. Međutim, kad e, odjednom nestane neprijatelj, ovaj element e, ostaje u tlu i time smo kontaminirali tlo. Mi zapadnjaci smo to učinili. Pitanje je hoćemo li ovaj element penetracije i dalje zadržati ili ćemo poštivati našu vlastitu metafiziku. Hvala, Havije. Nisam vidjela da su se drugi javili za riječ. Ja ću vrlo kratko samo nešto reći na temelju činjenice da kolege već znaju da sam ja iz Salzburja. Tako da smo nedavno imali iskustvo postupanja u slučaju CBRN napada jedna od stvari za koju mislim da treba istražiti ili bolje analizirati je suradnja između civilnih i vojnih e, tijela koji su uključeni u odgovor na ovakav napad. Bilo bi stvarno korisno vidjeti što možemo naučiti od toga i što je postignuto. Jer kao što je kolega gospodin Zemke rekao, ponekad imamo poteškoće i dobro u Salisbury su stvari dobro funkcionirale, ali znam da inače postoje komplikacije kad se radi o suradnji između civilnog i vojnog sektora. E, dakle, koordinacija na supernacionalnoj razini, na nacionalnoj razini bila bi svakako korisna, na primjer iz perspektive europskih institucija. Mislim da tu postoje neke poteškoće i da njih trebamo riješiti. Hvala. Evo, možda da pokušam e, barem e, djelomično odgovoriti na pitanja. Mislim da će možda neki sudionici kada je riječ o zemljama koje ih zanimaju moći dati preciznije informacije. Što se tiče onoga što se trenutno radi, e, posebno u prekograničnoj dimenziji, Dakle, tamo gdje postoji prekogranični rizik od e, korištenja nuklearnog oružja, odnosno nuklearne energije, rizici koji e, dolaze iz i e, su povezani s kemijskom industrijom. Dakle, da, tu su uspostavljeni neki kontakti, postoji kontakt između administrativnih i operativnih službi i službi za spašavanje. Zatim, e, dakle, tu se razgovaralo o mogućoj ulozi sviju dionika kod nas kada se izvode vježbe na nekoj od e, naših granica, a ako je to uključen e, tehnološki rizik koji dolazi iz nekog industrijskog postrojenja, daju se e, neke informacije i partner izvodi vježbu i kada je riječ o dakle, partneru iz susjedne zemlje, onda eh, dobivamo informacije o tome što bi, kako bi odluke mogli donijeti u takvoj situaciji. Kada je riječ o eh, prekograničnoj dimenziji, postoji jedno područje eh, gdje još ima mnogo posla. Dakle, u slučaju nekih prirodnih katastrofa, uspostavlja se suradnja, mislim pritom na šumske požare i slično. Dakle, to su operacije koje su E, široke, širokog opsega koje znači prelaze neko od naših granica i obuhvaćaju druge države članice, no kod ovakvih kompleksnih slučajeva kao što je potencijalni napad e, kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim oružjem postoji prostor za poboljšanje i postoji potreba za uspostavom kontakta. Ne znam, želiš li ti nešto dodati? Da, htjela bih samo reći da je trenutna, trenutno stanje u vezi sa spoznajama i planiranju i planiranjem e, i modulima koje predlažu države članice, tako da su e, Francuska, Italija i Danska istaknule da u slučaju KBRN prijetnje mogu imati modul za uzorkovanje. Danska je predložila modul za dekontaminaciju, tako da se su već ustanovljeni e, neki pa, kapaciteti za KBRN prijetnje, a i druge zemlje imaju svoje područje kompetencija. E, to ne znači da ako zemlja kaže da može staviti na raspolaganje svoje resurse, da bi u slučaju krize to doista mogla učiniti, u slučaju da su resursi, jer bi resursi mogli biti raspoređeni negdje drugdje. Također su prosljeđene neke informacije temeljem zahtjeva za dobivanjem informacija tu su uglavnom je bilo riječ o primjerima koji su gdje su se tražile i civilne civilna i vojna sredstva. Bilo bi zanimljivo vidjeti slučajeve gdje se traže samo vojna pomoć. U nekim zemljama se redovito izvode vježbe, međutim problem je u tome što su te vježbe često usredotočene na određeni tip prijetnje E, potrebno je povećati kapacitete civilnih i vojnih službi u državama članicama kroz duže vrijeme. E, često se radi o vježbama koje se izvode jedan put, dakle potrebno je da ta obuka traje kroz neko vrijeme. Isto tako su potrebne e, vježbe koje će uzeti u obzir e, sve od terena do e, strateškog djelovanja, tako da je to vrlo teško izvesti i organizirati s obzirom na tako velik broj sudionika. Hvala lijepa. Ako imate zaključne komentare, možete slobodno ih iznijeti. Pa samo što se tiče uloge Europske unije, htjela bih reći da bi u odnosu na njezine kapacitete bilo zanimljivo provesti jednu detaljniju analizu kada je riječ o aktivaciji klauzule uzajamnoj pomoći klauzule o solidarnosti, dakle da se to malo detaljnije analizira i da se vidi gdje su granice, moguće granice u slučaju aktivacije klauzule o uzajamnoj pomoći, dakle što to znači iscrpsti sve sva unutarnja sredstva. Mislim da tu vidim ulogu Europskog parlamenta. A kada je riječ o ova e, dva pitanja koja su se odnosila na norme, istina je tu postoji jedan veliki problem. Dakle, kada je riječ o normama, e, dakle tu govorimo i o samoj opromi, bilo da je civilna ili vojna, ali i o činjenici da nisu sve misije jednake. Primjerice, misija dekontaminacije unesrećenih e, uslijed kemijskog napada. U e, vojnom kontekstu to su žrtve koje su jednako odjevene, koje su zaštićene i čak ako u nekom slučaju postoji problem, e, dakle ta uniforma je uvijek ista i uvijek se može skinuti na isti način. U civilnom miljeu ljudi su e, obučeni različito, osim toga tu su i djeca, tako da se e, taj jedan pojavljuje taj jedan jedno pitanje intervencije pedijatara, što nije slučaj u vojnom okruženju. I nadalje, e, kada se vojnike stavi u situaciju neke civilne krize, oni otkrivaju te probleme. S druge strane, jedan dio država članica već je započeo i zapravo neke od njih su i vrlo angažirane na tome E, budući da to još postoji od napada u Tokiju, to je bilo 1995. godine, kada je određeni broj država članica počeo surađivati u ovom području i postoji e, već e, Postoje dobre iskustva suradnje između e, civilne službe i vojske, no vi ste s pravom ustrali na tome da je tu uglavnom bilo riječ o pripremnim aktivnostima. E, srećom do danas nije bilo mnogo stvarnih slučajeva, tako da se pitanje suradnje interoperabilnosti te komplementarnosti između civilnih i vojnih sredstava još nije baš postavilo, odnosno tu još ima prostora za poboljšanja i iz tog razloga i postoji potreba za tim da stručnjaci, oni koji e, znaju kako se treba odvijati operativna suradnja, imaju mogućnost za redovne sastanke Europska unija je dobar forum za to e, gdje se može objasniti, oni mogu objasniti kako oni djeluju i e, mogu zajedno vidjeti na koji način bi bilo dobro prilagoditi način funkcioniranja na način da i civilna služba surađuje s vojskom i da civilne službe iz različitih država članica međusobno surađuju. Što se tiče e, prvog dijela pitanja koje mi je upućeno o e, dakle neposrednoj budućnosti. Da, dakle to pitanje neposredne budućnosti odgovor bi bio da treba iskoristiti prilike koje se pružaju, e, treba započeti s radom vrlo brzo. Od prvog susreta, susreta među stručnjacima treba razmisliti o ovim pitanjima i dakle to se treba odvijeti vrlo brzo i vrlo vjerojatno u sklopu programa skupine koja radi na KBRN-u savjetodavne skupine e, treba E, dakle, u tom kontekstu organizirati susrete kako bi se ostvarili pomaci u smjeru normalizacije i kako bi se ubrzo uspostavio neki sustav, neki jednostavan sustav, dakle da se definiraju osnovna načela, da se vidi što je potrebno poduzeti i sada ću završiti E, primjerice, ako imate žrtve koje su kontaminirane nekim e, kemijskim sredstvom i peritom ili sarinom, e, u takvom slučaju neke zemlje će dati prednost težim oblicima dekontaminacije. Neki stavljaju naglasak na možda ne toliko učinkovitu, ali bržu dekontaminaciju koja bi bila nešto površnija. I sad zamislite neki forum e, koji okuplja takve stručnjake. Može li, možemo li tu zamisliti e, da se iznađe zajedničko stajalište koje ne mora biti sofisticirano, ali koje bi omogućilo nekoj zemlji koja pomaže drugoj zemlji da zna E, kako su oni postupili u prvih nekoliko sati nakon izbijanja nesreće. I mislim da je to možda najjednostavnije, da su to prvi koraci koje možemo poduzeti u skoroj budućnosti. Hvala. Hvala gospodinu Vahtelu i gospođi Nexon na njihovim prezentacijama zato što ste ocrtali koji su izazovi pred nama, ali ste nam također dali sugestije o tome kako možemo i dalje razvijati naš rad u ovoj domeni koja je vrlo kompleksna. Hvala još jednom što ste bili naši gosti danas. Hvala lijepa. Uh, Sad ćemo se kratko reorganizirati za govorničkim stolom i nastavljamo sa sastankom za nekoliko minuta. Right, Poštovani kolege i kolegice, prelazimo na drugi dio današnjeg eh, sastanka odbora SEDE, a to je tematsko izvješće Europskog revizorskog suda o kemijskom, biološkom, radiološkom i nuklearnom oružju i sigurnosti. O tome smo već razgovarali danas. A eh, naslov sadržava riječi potrebno je ostvariti veći napredak u ovom području. Pozdravljam gospođu Betinu Jakobsen koja je danas s nama. Ona je članica Europskog revizorskog suda. Ona je odgovorna za ovo izvješće koje je nedavno objavljeno. Ona je već bila naša gošća ove godine kako bi nam govorila o dvije e, misije u području Sahela Nigeru i u Maliju. Izvješće smo pročitali sa mnogo interesa zato što je vezano uz radionicu koju smo upravo imali, čak i ako je radionica bila fokusirana na vojne aspekte e, pripravnosti u slučaju CBRN napada i govorili smo, dok, dok će sada ovo izvješće govoriti o centrima izvrsnosti, a to je dio šireg e, programa za vanjsku sigurnost u civilnom području. Molim vas da sada nastavimo s ovom raspravom. Znam da su e, kolege stvarno pozitivno e, impresionirani izvješćem revizijskog suda, tako da nam je drago što ćete nam ga danas predstaviti. Izvolite, gospođo Jakobse. Hvala. Poštovana predsjedateljice, poštovani zastupnici, jako mi je drago što imam ovu priliku danas vam predstaviti ovo posebno izvješće o centrima izvrsnosti Europske unije za kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu sigurnost. Inicijativa je glavni oblik za smanjivanje CBRN prijetnji i rizika koje dolaze izvan Europske unije. Ovi rizici mogu biti prijetnja za globalno zdravlje, okoliš i za gospodarstvo. Inicijativom upravlja opća uprava DEVKO i za 2009. do 2013. inicijativa je imala 109 milijuna eura na raspolaganje u razdoblju 2014. do 2020. 130 milijuna eura. E, inicijativa ima kao glavne ciljeve jačanje kapaciteta onih tijela koji su odgovorni za upravljanje CBRN prijetnjama i da se pojača suradnja među nacionalnim i regionalnim vlastima. Ciljevi su bili dvostruki. Prvo da se koncentriramo na djelovanje SVD-a i komisije, da se e, provedu naše preporuke iz prethodnog izvješća 2014. godine o strukturi inicijative, a drugo da se procijeni je li inicijativa dala doprinos i to značajno ublažavanju CBRN prijetnji koje dolaze izvan Europske unije. Pogotovo smo analizirali i vidjet ćete to na slajdovima Analizirali smo je li komisija i jesu li komisija SVD usvojili e, pristup upravljanja rizikom koji je prikladan, je li inicijativa bila dovoljno razvijana u partnerskim zemljama i imamo li efikasan monitoring i sustav evaluacije koji bi mogli pomoći u izvješćivanju i procjenjivanju inicijative i njezinih rezultata vezano uz centre izvrsnosti. Što smo saznali u našem izvješću? izvješću. Zaključili smo to da je inicijativa dala doprinos ublažavanju CBRN prijetnji, ali tu su mnogi izazovi još pred nama. Komisija i SVD su potpuno proveli tri od šest preporuka koje su sadržane u našem prethodnom posebnom izvješću, a djelomično su proveli dvije preporuke. Partnerske zemlje sada su više uključene u provedbu projekata. Organizacije na regionalnoj razini su ojačane, a suradnja između donositelja odluka i provedbenih tijela je poboljšana. Ipak, e, unatoč e, našim prethodnim preporukama da se odrede prioriteti u financiranju najvažnijih područja za sigurnost Europske unije, nemamo još uvijek selekciju sa strane komisije koja bi se temeljila na riziku. E, projekti nisu određeni na temelju prioriteta vezanih uz geografski položaj ili uz tematske, tematska područja komisija ratnskim zemljama daje metodologiju i pravila da im pomogne procijeniti vlastite potrebe i razviti nacionalni akcijski plan za ublažavanje CBRN rizika. Ipak, što se tiče toga kako identificirati rizike i odrediti prioritete, to se ne sagledava dovoljno, a komisija ne može dovoljno brzo odgovoriti svim partnerskim zemljama koje traže pomoć do kraja naše revizije u listopadu 2017. godine 45% partnerskih država je okončalo e, popunjavanje upitnika, a samo 16% je imalo nacionalni akcijski plan. Također smo otkrili da upravljanje inicijativom se poboljšalo, a regionalna suradnja se poboljšala ali ostaju važne prepreke. Inicijativa je promovirala kulturu sigurnosti i suradnje, ali nacionalne strukture njima treba previše vremena da se uspostave i do kraja naše evaluacije sve zemlje osim jedne imale su nacionalnu fokalnu točku, žarišnu točku i svi su stvorili CBRN tim da bi se osigurala međuagencijska suradnja projekti su urodili većinom plodom, a pogotovo što se tiče e, stvaranja kapaciteta. Ipak, CBRN prijetnje nisu prioriteti u partnerskim zemljama. Nacionalne žarišne točke koje igraju važnu ulogu u pogledu CBRN pitanja ne daju dovoljnu važnost e, tom pitanju u državama. E, delegacija Europske unije može potaknuti inicijativu i pokrenuti političku volju. Od prvog posebnog izvješća europske delegacije, delegacije Europske unije su više uključene, ali još uvijek vidimo da nisu dovoljno aktivne e, u promoviranju te inicijative, a CBRN je područje koje nije sustavno uključeno u politike sigurnosti ili u politički dijalog. Nacionalni akcijski planovi imaju čitav niz točaka koje se ne mogu financirati iz državnih proračuna. E, ipak vidjeli smo da postoje sinergije, one se ne iskorištavaju dovoljno, a interakcija između općih uprava e, i komisije i donorskih zajednica je nešto što se radi ali treba bolje iskoristiti postojeća financijska sredstva. Ključna karakteristika inicijative je regionalna suradnja. Nacionalne žarišne točke e, sastaju se na regionalnim okruglim stolovima da bi se govorilo o projektnim idejama. A nedavno korištenje e, CBRN eksperata na regionalnoj razini je e, uključeno u područje tehničke pomoći. Partnerske države koje žele mogu se pozabaviti svojim potrebama i najvažnije aktivnosti provodi se na nacionalnoj razini, a regionalna suradnja još uvijek nije dobra. I zato trebamo promovirati regionalne razmjene i na razmjenu najboljih praksi. Također treba identificirati i komunicirati rezultate politike i stvoriti politički angažman. Ipak komisija e, ne provodi adekvatno praćenje i ne postoje rezultati e, jasni objektivni indikatori i nema prikupljanja podataka. Zbog toga nije do, moguće procijeniti rezultat e, i utjecaj ove inicijative, tako da sada ne možemo procijeniti resurse što se tiče poboljšanih kapaciteta za ublažavanje i pripremu za CVRN prijetnje i rizike, što mi preporučujemo u našem posebnom izvješću dali smo neke konkretne preporuke o tome kako dalje. Kako bismo više ojačali i dali potporu inicijativi, mi preporučamo da SVD i komisija daju prioritet aktivnostima na temelju sustavne procjene rizika, da jačaju regionalnu dimenziju ove inicijative, da ojačaju ulogu delegacije EU-a u ovoj inicijativi, identificiraju moguće sinergije i e, izvore financiranja, povećaju odgovornost, vidljivost aktivnosti i rezultate kroz bolju evaluaciju i praćenje i na kraju da inicijativa ima web portal kako bi se lakše pristupilo svim informacijama o aktivnostima ove inicijative. E SVD i komisija prihvatili su naše preporuke, ima ih šest u našem izvješću. Zahvaljujem im na suradnji u sklopu ove revizije. Hvala vam na pažnji i bit će mi drago odgovoriti na vaša pitanja o ovom izvješću. Hvala, gospođo predsjedateljice. Thank Hvala lijepa. Zahvaljujem na vašem jasnom pojašnjenju ovog izvješća. Evo sada kolegama dajem riječ. Izvolite. Ovog puta ću govoriti njemački. Hvala lijepa. Moj dojem je u stvari da je to bila jedna uništavajuća presuda što se tiče ove moguće dodane vrijednosti. I rekli ste da ta tema nije neki stvarni prioritet da neke stvari niste mogli ni utvrditi dakle, s obzirom na moguće rezultate. I sad se ja pitam, malo sam tu ovako sad ostao, mogu reći, zatečen, kako sada države članice koje tu sudjeluju, e, kako bi ih mogli malo potaknuti, dakle kako pobuditi interes e, da se tu stvori bolja suradnja, da se više pažnje posveti toj temi. Dakle, u smislu toga kako bi se mogla stvoriti jedna tavka dodana vrijednost. Vjerojatno nikoga ne možete i prisiliti na, niš, na nešto. Veliko državi članica je to vjerojatno sve previše abstraktno jer ako sami još niste bili izloženi takvom nekom napadu, onda je to na skali prioriteta u pogledu e, borbe protiv terorizma negdje sasvim dole na ljestvici. Ja sam sad tu bez e, nekog osjećaja što činiti i kako se ponašati. Da li vi možda možete nam nešto više reći. Dakle, e, vi se naravno tu više obraćate komisiji Europskoj službi za vanjsko djelovanje, a države članice su te koje bi trebali nešto više poduzeti. Ako oni to ne učine, onda tu ne može ni komisija ništa napraviti. Sa žaljenjem E, bih to utvrdio, a možda sam ja to sve krivo shvatio, pa ćete me vi ispraviti, ali trenutno mi se čini i nisam tu baš nešto previše optimističan. Hvala lijepa. Čisto kako bih provjerila, mislim da ste vi jedini od kolega koji se javio za riječ, osim mene. Dakle, jasno ste utvrdili koji su nedostaci e, s obzirom na to kako stvari trenutno funkcioniraju. I čini mi se da je stoga i dio problema to pitanje vlasništva. Dakle, tko bi se to uistinu e, trebao prihvatiti toga? Čije bi to beba trebala postati dijete u smislu da se brine o tome? Da li bi to više trebala činiti sama izaslanstva ili glavna uprava? A drugo pitanje je Postoji li neki model koji bi se mogao primijeniti? Nešto što već funkcionira, sad mi ništa samo ovako ne pada na pamet, ali nešto što bi mogli primijeniti u pogledu ovih e, centara izvrsnosti gdje bismo mogli reći, evo ovo bismo mogli koristiti. Možda ne, ali evo, čisto za svaki slučaj. Hvala lijepa i zahvaljujem na tim pitanjima u pogledu toga kako poboljšati stvari, kako stvoriti tu vrijednost eh, s obzirom na uloženi novac. Jedna od ključnih poruka u izvješću je da bismo mi mogli stvari činiti bolje i komisija i sama izaslanstva bi to mogla jer postoje vrlo visoka očekivanja od eh, strane zemalja partnera i oni bi uistinu htjeli sudjelovati. ali možda je to malo teško kad to toliko dugo traje, dok se razmotri vaš projekt, dok se onda započne s tim projektom. Možda bi bilo bolje da se uči od međusobnih iskustava, ali teško je kada je potrebno 19-20 mjeseci da se nekako uđe u to rotiranje. Dakle, treba stvoriti kulturu e, sigurnosti. Tu imamo e, tu ideju i nekako bi to trebalo iskoristiti. Trebamo taj momentum e, u istinu iskoristiti. Dakle, to da te partnerske zemlje uistinu cijene to što je učinjeno, ali možda bi trebalo taj cjelokupni proces ubrzati, učiti jedni od drugih kako bi se dakle Dakle, kad vidimo što je ono što pozitivno e, vide e, partnerske zemlje, ono, dakle, ta izgradnja kapaciteta, te vježbe gdje se to uči i kad tako nešto napravite, onda kad se vratite nekako u vlastitu zemlju, skloni ste tome da malo stvari pogurate i, i na nacionalnoj razini. Da, ali naravno, teško je postići uz ograničena e, sredstva neke mjerljive rezultate. I to istovremeno u svim partnerskim zemljama. Jer sredstva su ograničena i nema ni dovoljno ljudi i ono što ste vi pitali, da, mi uistinu želimo da nastanu dobra iskustva kroz te projekte, a budući da neki projekti nisu imali dostatnu dokumentaciju, nije bilo to dovoljno predstavljeno na portalu, e, nije se moglo onda učiti od tih prethodnih projekata koji su već provedeni i u stvari je potrošen novac jer se s nekim stvarima moralo opet iz početka započinjati. Dakle, kako bi bili sigurni da možete ponoviti neka dobra iskustva koja ste imali tijekom prethodnih projekata, trebate osigurati, kao što sam ja to ovdje navela na slajdu, da taj portal mora bolje funkcionirati i da mora dozvoljavati bolji pristup e, E, kako bi se moglo doći do informacija, jer o tome se i radi, da možete učiti od iskustva drugih. Nadam se da je to pomalo odgovor na vaše pitanje. Hvala lijepa. Da. Mislim da ste bili tako učinkoviti i tako jasni u vašim odgovorima da ćemo vas moći ranije pustiti. osim ako ne želite još nešto dodatno iznijeti. U tom slučaju vam još jedan puta zahvaljujem na ovom vrlo važnom poslu koji obavljate. Right, colleagues. Uh, and now for the third part of our committee meeting. A kolege, što se tiče trećeg dijela našeg e, sastanka, a to je da malo sad pomećemo naš prethodni fokus sa KBRN-a i pozdravljamo gospodina Parca koji je isto tako e, član Europskog revizorskog suda i on je odgovoran za nedavno objavljeno izvješće o afričkoj strukturi za mir i sigurnost. E, to je uistinu izvješće koje je pravremno pred nama, budući da smo upravo tijekom jutra razgovarali o instrumentu za mir i stabilnost i tu je jako bitna i Afrika. Puno toga se tu događa. A što se tiče prijedloga koje sam spomenula, mislim da ćete se složiti da bi E, logično izvješće suda trebalo povezati sa ulogom e, parlamenta u pogledu razrješnice kada govorimo o instrumentu za mir i Afriku. I evo ja bih još jedan puta željela naglasiti da nam je jako drago što vi provodite ova vrlo važne revizije učinkovitosti. Dakle, ovdje kod nas e, upravo odbor za kontrolu proračuna taj koji ima e, vrlo važnu ulogu. Hvala lijepa, dame i gospodo, uvaženi zastupnici, uistinu mi je čast biti danas ovdje s vama i razgovarati o ovoj vrlo važnoj temi. Naravno da vama sad nije tako jednostavno prebaciti se s jedne važne teme na drugu, e, ali ja ću sada pokušati koristiti ipak jedan tehnički jezik koji imamo. O čemu se ovdje radi? Kao prvo, naš sud je utvrdio nekoliko e, prioriteta i to u pogledu toga kako se možemo više fokusirati u području sigurnosti. Nešto što je tu vrlo važno su i razvoj u Africi, i ja sam siguran da ste i vi svjesni toga da tu imamo čitav niz izvješća koji se bave različitim aspektima u pogledu toga kako je Europska unija intervenirala u raznim područjima u Africi. Mm, dakle, ovo je samo jedan od njih i, i tu se upravo bavimo ovim ključnim pitanjem, dakle pitanjem sigurnosti u Africi. Ne znam koliko ste imali mogućnosti uistinu pročitati ovo izvješće. Nije baš eh, jako dugo za pokušavamo napraviti i kraće verzije kako bi vi to lakše shvatili. Tu su dvije teme. Jedno što je tu važno je taj aspekt učinkovitosti. Dakle, ta dugoročna intervencija Europske unije da se izgradi taj koncept afričke strukture za mir i sigurnost, e, da li smo tu uistinu postigli ciljeve koje su proklamirani već prije više godina i više puta. A drugi dio izvješća se fokusira na pitanje upravljanja financijama, isto vezano za učinkovitost. Dakle, ja ću se prije fokusirati na ovaj prvi dio. I tu ću donijeti određene zaključke. Evo, to su ta dva područja koja su međusobno povezana ali mislim da vi kao zastupnici u parlamentu koji se bavite pitanjima sigurnosti i obrane ste više zainteresirani za taj aspekt. Dakle, e, mi dalje se bavimo ovim pitanjem proračuna, reforme, a imali smo jedan sastanak u panafričkoj skupini ovom parlamentu i tu smo se isto bavili tim pitanjem. Dakle, evo, to je čisto uvodno. Naš glavni zaključak koji se odnosi na podršku Europske unije prema APSI, Afričkoj strukturi za mir i sigurnost, je da je tu vrlo loš učinak. Dakle, nije dobar. Mi smo o tome već razgovarali s komisijom i naša glavna preporuka je ja kasnije to pokušavam argumentirati da strategija Europske unije u pogledu intervencije ove afričke strukture za mir i sigurnost je nešto što bi trebalo prefokusirati, dakle promijeniti fokus toga. Mi ne možemo ulaziti sada u detalje, ne možemo mi preuzeti ulogu komisije, ali ta strategija koja se do sad koristila već čitav niz godina uz e, druge donore koje tu postoje, e, operativni troškovi su ono što je većinom pokrivala Evropska unija, dakle ono što je nužno u pogledu nekih tehničkih pitanja ljudstva, to, to ne funkcionira. Trebalo bi se fokusirati na vrlo točnu izgradnju kapaciteta, bilo da se radi o ukupno gledajući afričkoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Kada govorimo o tom kontekstu APSE, 2002. kad Evropska unija ni nije bila toliko uključena, bilo je vrlo jasno da je APSA određeni alat, instrument čiji bi glavni cilj trebao biti da afričke zemlje moraju imati vlastiti kapacitet za sprječavanje, djelovanje kako bi mogli garantirati mir i sigurnost diljem kontinenta. Naravno, trebamo uzeti u obzir veličinu kontinenta, razvoje na tom kontinentu i sve druge elemente. Čisto da vidimo kad APSA može biti jedna prava struktura i donijeti stvarne rezultate. I od tuda dolazi čitav niz izazova. Dakle, da se postave male strukture na jednom ogromnom kontinentu. A svrha je da se stvori sigurnost. Ono što je tu najvažnije, imati jedan realan pristup. Isto tako u našem izvješću obavještavamo što se događa u području sigurnosti u Africi. Općenito se situacija pogoršava. Ako čisto pogledamo broj nekih ograničenih ratova, ratova, nasilnih sukoba, broj tih konflikata je narastao sa 67 na 73. Ako usporedite 2016. 2017. i isto ti ograničeni, takozvani ograničeni ratovi sa 7 na 10. Dakle, usprko svih napora nije se smanjio broj takvih sukoba, nego trend još raste. Drugo, kako bi se dobro shvatio kontekst, trebamo shvatiti koji su uzroci tih sukoba, ratova. Tu su vjerojatno tri glavna i sad vam ja neću reći ništa novo, ali to nam je potrebno kako bi mogli dobro procijeniti tu strategiju donora. Tri glavne su međudržavni sukobi i e, mijenjanje vlada i nasilni vanjski faktori. Dakle, naravno postoji da čitav niz e, drugih, ali ovi su vrlo važni. A ono što je tu ključno je da se radi o slabim državama. I to je nešto što je veliki problem u Africi. Imamo korumpirane, netransparentne e, države. A za APSU je to vrlo važno i pogotovo veliki izazov kada govorimo dakle o tim aspektima, kada govorimo o samom vijeću, tu, tu imamo zemlje koje same podrivaju ta e, nastojanja. Dakle, to su sve stvari koje moramo imati na umu. Što je kompleksnija situacija, to se više trebamo fokusirati na konkretne stvari u našoj strategiji. I, nažalost, rezultat naše revizije pokazuje da usprkos nastojanjima e, komisije i službe za vanjsko djelovanje, oni se nisu dovoljno fokusirali. Moraju bolje odrediti prioritete. Teško je oko toga se dogovoriti, međutim, to je bitno ako želimo imati neke održive rezultate. Isto tako konzistentnost u pogledu toga da li e, stvoriti te kapacitete na nacionalnoj, regionalnoj razini i razini cijelog kontinenta. Dakle, koja su glavna zapažanja što se tiče apse? Kao prvo što se tiče pitanja vlasništva i apse. To je tako ta moderna riječ koja se često koristi, ali to je važan element. Kao što sam rekao, 2002. od samog početka kad je stvorena APSA, čitav niz revizija, istraživanja pokazao da nemamo stvarnog vlasnika APSE. I da jednostavno to nije održivo. E, međunarodni donori su htjeli to izgraditi, održati tu strukturu, ali kad se oni povuku ili kad bi se oni povukli sve skupa bi se srušilo. Imamo recimo određene primjere kad eh, je EU prestala financirati neke strukture, one su se jednostavno srušile, više ne, ne postoje. Naravno, državne eh, Afrike bi trebali biti stvarni vlasnik, međutim to nije slučaj. Međutim, Trebamo razmisliti o tome. Evropska unija kroz svoje doprinose, intervencije mora razmišljati o tome kako osnažiti tu odgovornost, vlasništvo apse. Ali kad pogledamo posljednjih pet godina, većina troškova, većina novca išla na neke tehničke aspekte, na neke osnovne stvari. A taj osjećaj da bi afričke države trebale postati vlasnikom je nešto što se smanjuje, a ne povećava. Dakle, tu treba doći do tog pomaka u pogledu tog fokusiranja. Dakle, da se traži od afričkih država da one preuzmu odgovornost i da je pokrivanje osnovnih troškova, nešto što se mora činiti i da bi Evropska unija trebala se fokusirati u budućnosti neke druge kapacitete koje će se više fokusirati na sigurnost. APSA e ima nekoliko elemenata. Vrlo brzo u izvješću imate puno više toga, ću vam reći koje je trenutno stanje. Molim vas imajte na umu da su to rezultati desetogodišnjeg razvoja. što se tiče sprječavanja sukoba i upravljanja, tu postoje tri kapaciteta, tako zvani e, panel ili vijeće mudraca, to je tijelo e, koje nije dostatno financirano. Tu ima samo jednu osobu koja stvari radi na tome. Isto tako, rani sustav upozoravanja za kontinent, Tehnički gledajući to donekle funkcionira, međutim jasna su ograničenja kada govorimo o učinkovitosti. E, imamo tu veliki jaz između ranog upozorenja i javnog e, odgovora na, na to. I daljnji problem je koliko se uistinu koristi sustav koji se prikupljao, e, informacije koje su se prikupljale kroz taj sustav. kako bi se tu moglo uistinu aktivno djelovati. A treći element u pogledu prevencije je Komisija Afričke unije, njihov odjel za sigurnost, mir i sigurnost. To je jedna ključna e, struktura koja je imala određenu ulogu u pogledu upravljanja e, konfliktima, ali nije tu dovoljno novaca uloženo i 2010. su donori odlučiti da će nekakve temeljne operativne troškove oni pokriti, ali strane Afričke unije nema dostatnog financiranja. A u našem izvješću imate još neke daljne detalje, mi analiziramo uopće kakvi ljudi rade u tim ključnim strukturama. Dakle, imamo jako malo stručnjaka, imamo više nekakve vrste tehničke podrške, dakle što se tiče jednakog mogućeg učinkovitog e, odgovora, tu imamo vijeće za mir i sigurnost. E, aha, tu imamo i neke glavne igrače, nazovimo ih hardline glavne igrače, recimo iz Zimbabvea, Ruande, Kenije. I oni se više ponašaju u tom vijeću kao da žele u istinu e, razriješiti neka pitanja nego što je tu u istinu njima u interesu. Nekad se i ne žele jednostavno otvoreno konfrontirati sa određenim državama koje su članice. Imamo i takozvani ASF, njihove njihove vojsku, možemo reći, ili snage u pričuvi. Tu jednostavno stvari ne funkcioniraju, imamo logističke probleme na operativnoj razini. I posljednji kapacitet koji tu imamo je rekonstrukcija i razvoj nakon sukoba i u skladu sa izvješćem to je najmanje razvijena komponenta APSE. Mi smo isto tako naglasili čitav niz izazova u pogledu APSE, dakle u pogledu ovog fokusa kojeg ja spominjem, što trebamo imati na umu. I sad ću, ja brzo navodim tu neke aspekte. Prvo imamo financijske i institucijske kapacitete e, kad govorimo i, i o Afričkoj uniji i drugim dijelovima. Ono što se tu postavlja pitanje je pitanje između Afričke unije i subregionalnih organizacija, takozvani SRO. Dakle, kako izbjeći preklapanja. Postoji tu određen nas brka u tom smislu strateški gledajući, a stvari bi tu trebale biti jasne na koju razinu uložiti u izgradnju kapaciteta, dakle nešto što je dugoročno gledajući održivo. Već sam spomenula dostatak političke volje, isto da ne postoji dobar mehanizam za provedbu odluka koje donese vijeće za mir i sigurnost. Prije nego što zaključim, rekao bih da smo imali jako dobru suradnju s komisijom, sa predstavnicima u raznim afričkim zemljama i u Afričkoj uniji. Oni se slažu s našim zapažanjima, s našim kriterijima, preporukama, ali usprkos tome mi se čini da postoji rizik eh, pogrešnog komuniciranja. Dakle, čisto ova sustavna razina, sistemska razina je nešto što je bitno. Komisija govori da su tu postavljeni određeni prioriteti i mi kažemo da nema posebnih i konkretnih prioriteta. Nadalje se govori da je podrška Europske unije bila ključna i govori se da se ne mogu rezultati odmah mjeriti. Dakle, to su glavni komentari od strane komisije. Ja bih odgovorio na te komentare. Po nama to nas ne iznenađuje, međutim brine nas to. Zašto? Kao prvo, smo uistinu izvršili reviziju na 14 ugovora, čisto da vidimo kako e, su tu navedeni prioriteti u pogledu APSER. Komisija tvrdi da on ima jasne prioritete. Utvrdili smo da u osam slučajeva način kako su sredstva predstavljena ugovorima bilo je nemoguće vidjeti e, koliko je novca za što potrošeno i dodijeljeno. Da, postoji određena mapa puta mm, za apsu to je nešto dakle čemu ste se vi posvetili dakle za razdoblje 2016 2020 tu imamo pet prioriteta i čitav niz e, ciljeva ali smatra se da je to jednostavno previše složeno za rad u praksi i čini se da Komisija Afrička unije jednostavno ne preuzima stvarno vlasništvo na time. Nismo to samo mi vidjeli, već e, i sama komisija je to utvrdila. Dakle, imamo je razvijenu mapa puta, tu je puno važnih elemenata pokriveno, međutim čini nam se da je tu previše različitih ciljeva, previše aktivnosti. I naravno naši partneri u Afričkoj E, uniji to smatra jednim važnim dokumentom. Treće, dakle da se radi o nečem dugoročnom. Mi smo se fokusirali na aktivnosti koje su započeli 2015. ako smo dobro čuli, ali trebamo biti svjesni toga da Europska unija već 2008. započela sa svojim podrškom. Dakle, rezultati bi do sada trebali biti evidentni, budući da je prošlo deset godina. I na kraju plaćanje plaće nekih drugih operativni, operativnih troškova čitavom nizu dužnosnika u hjerarhiji Afričke unije je naravno razlika s obzirom na ono što smo imali u prošlosti. ali bilo bi puno bolje da smo imali ista e, sredstva usklađena sa vrlo jasnim prioritetima, pristupom koji se temelji na rezultatu i kao što se tiče ovog dijela i naših preporuka, želio bih naglasiti tu tri riječi. Realizam, vlasništvo i održivost taj realizam bi, odnosno realnost bi trebali biti vodeće načelo u pogledu toga koje bi kapacitete trebalo izgraditi. Mi preporučujemo da se odmah prefokusira ta podrška sa operativnih troškova na mjere za izgradnju kapaciteta i isto tako članice Afričke unije bi trebali preuzeti stvarno vlasništvo nad apsom i financijski isto tako doprinositi e, kako bi se mogla smanjiti e, udio, mogao smanjiti udio donora, da se oni mogu više fokusirati na izgradnju kapaciteta. Dakle, oni bi trebali sami financirati određene aspekte Međutim, tu i dalje ostaje, kada govorimo o provedbi, sve pod velikim pitanjem. Postoji <clears throat> pardon, taj plan e, u pogledu financiranja, međutim, bitno je da se radi o jednom dugoročnom, održivom načinu financiranja i da bi države članice trebale te osnovne troškove e, barem same financirati. To je vrlo važan element jer na taj način iskazujete i vašu volju i vlasništvo e, u pogledu mira i sigurnosti. Hvala vam lijepa. Thank you. Hvala na ovom otvorenom objašnjenju rezultata vašega rada. Počeli smo nešto ranije Komisija je također htjela prisustvovati vašem izlaganju kako bi se uključila u raspravu. Rečeno mi je da su predstavnici komisije na putu prema ovoj dvorani i da će dati svoj doprinos raspravi. E, kolega Galer ima vjerojatno nešto vrlo zanimljivo za reći. Hvala. Naravno, komisija dolazi. Uvijek mogu reći da su već u gradu, da su u blizini. Evo, ja također e, mogu reći da sam pročitao ovo izvješće na dugom putu prema Johannesburgu u zrakoplovu prije nekoliko tjedana. E, ja sam član e, izaslanstva za Južnu Afriku i član odbora KB Europske unije i mogu reći da se dosta bavim ovim pitanjem i da sudjelujemo raznim raspravama u parlamentu. Pročitao sam mnoge detalje u vašem izvješću. Mislim da ste prošli kroz e, razloge i da ste ih proanalizirali mnogo dublje nego mnogi u Africi. E, u našem e, i e, sastanku u Johannesburgom sa Institutom za sigurnost e, razgovarali smo o krizi i stvarno mi je drago što sam imao vaše izvješće ne samo na papiru, nego oni su stvarno primijetili vezu e, između vaših rezultata i svoje situacije i sada rade na provedbi preporuka. Svjedočimo tomu da svi kažu da treba pronaći afrička rješenja za afričke probleme. Da trebamo imati afričku strukturu. Ali kada dolazimo do konkretnog djelovanja, kad nešto treba postati operativno, onda nema financijskih sredstava, nema dovoljno onih sastojaka koji bi oblikovali uspješnu operaciju mnoga pitanja koja su se trebala riješiti e, više ne postoje. Na primjer, e, stand-by snage za koje se govorilo da bi trebale postojati, to je još uvijek Fata Morgana, nešto što ne postoji. Jedan od razloga je zato što ne postoji politička volja i niti financijski, financijski angažman da se na tome poradi. Čak i financiranje temeljnih aspekata je manjkavo, a ne samo kapacitet, razvoj kapaciteta, razvoj iskustava i tako dalje, nego nemamo pretpostavke da se išta dogodi. To je nešto premalo da bismo afričku stranu um, ozbiljno shvatili i oni ne mogu zapravo učiniti ono što bi htjeli jer ne mogu uopće uspostaviti stand-by snage niti afričku strukturu na način na koji bi ova hitna situacija to zahtijevala. Vaše izvješće je stvarno e, vrijedan dokument koji Afričkoj uniji ne poručuje da mi se više nećemo angažirati, nego im jasno i glasno kaže da su oni prvi koji trebaju preuzeti vlastiti dio odgovornosti. I to znači da želim da komisija ili SVD preuzmu vaše preporuke i da pojasne Afričkoj uniji koja bi trebala biti njihova uloga. Nemam još konačno mišljenje, ali imam pitanje. Vi ste govorili o subregionalnim organizacijama. Ekova su na zapadu, na istoku također. Imamo neke mm, organe koji su nešto malo manje razvijeni. primjer G5 u Sahelu koji preuzimaju ulogu okupljanja snaga protiv Boko Harama i drugih terorističkih skupina. To je u redu, mi možemo pomoći, ali e, ja se ponekad pitam bi li možda bilo mudrije da se oslonimo na subregionalne organizacije. Jer s jedne strane države su bliže problemima i krizama, to je pozitivan aspekt i one bi trebale preuzeti veću odgovornosti, ali drugo je također to što možda imaju mm, skriveni program, druge ciljeve. Pitam se, bili onda e, predstavnici Afričke unije u konkretnoj situaciji radi imali trupe ili savjetovanje koje dolazi iz daleka, dakle ne bi imali vlastiti program Eh, ili bi htjeli imati uključenje bližih susjeda koji možda imaju neki skriveni plan. Dakle, regionalna organizacija s jedne strane ili panafrički pristup, eh, tu postoje prednosti i mane. Kad dolazete iz daleka, nemate politički pritisak da se aktivirate, mm, nemate taj osjećaj pripadnosti i obveze traženja rješenja. Mislim da je pragmatični pristup e, taj da kad imamo krizu i kad od nas traže da pomognemo, da bismo trebali shvatiti što možemo učiniti, kako možemo biti korisni. Jer alternativa je ne, da ne dajemo podršku afričkim narodima da riješe vlastite probleme, a onda će oni dolaziti k nama masovni nego što bismo možda htjeli i, i onda ćemo trupe trebati koristiti da se borimo protiv nečega što ne bismo htjeli a to bi bilo načelo subsidijarnosti da afrički narodi sami rješavaju svoje probleme. Hvala. Pozdravljam predstavnike komisije koji su upravo pristigli. Ovdje se također kako biste odgovarali na pitanja ako sam dobro shvatila. I um, ostavit ćemo vam dovoljno vremena da se e, aklimatizirate. Kolega možda ima jedno pitanje već. Izvolite. Hvala. Poslušao sam i pročitao čitav niz kriterija vezano uz loše upravljanje apsom. Apsa ne funkcionira. Ali kao što sam čuo, izgleda da problemi nemaju nikakve veze sa nasilničkim skupinama. Afrika se ne razlikuje od drugih zajednica na svijetu. Ljudi se ne ubijaju međusobno iz zabave i ne možemo govoriti o plemenskim navikama ili kulturološkim navikama. Radi se ovdje o preživljavanju. Ugledni profesori, sveučilišni profesori iz Londona ili Pariza govorili su davno o Darfuru o problemu između e, crnaca i mnogih afričkih naroda. Oni nisu nikad bili u Darfuru, e, ja sam tamo bio, bio e, glad, klimatske promjene, pastiri koji su napadali druge kako bi si pribavili zemljište, sukob oko zemljišta, to je bio rat u Darfuru, to je nije bio kulturološki ili strukturni rat. Govorimo o potrebi da damo pomoć solidnim administracijama. Na primjer Čad. Čad ima e, vrlo solidnu upravu i hiperkorumpiranu upravu koja je vrlo fragilna zbog toga. E, problem nije put nego e, iskorištavanje čada E, svo oružje koje ide prema e, prolazi kroz Afriku, završava e, na Crvenom moru. Što mi radimo onda? Mi vidimo da je vojska u Čadu vrlo efikasna. Da, to je istina, ali istovremeno to je vojska koja ovisi o hiperkorumpiranom predsjedniku koji, kojim upravljaju plemena. Već 15 dana su u tijeku strašni sukobi između elitnih skupina vojske Čada, opće uprave za sigurnost e, Amadrama Idris je na čelu te organizacije i s druge strane imamo lokalne jedinice e, koje do, imaju podršku Libije. Europska unija će taj problem e, ponovno imati sutradan, ali mi mislimo da je Čad stabilna država i da ima prihvatljivu vojsku koja se može suprotstaviti situaciji u Maliju i Nigeru, a nijedna vojska u Africi to ne može. To je laž. Problem je u socijalnim i ekonomskim uvjetima. A koje su to inkluzivne administracije? Jer imamo još jednu državu koja je vrlo solidna, to je Burkina Faso sa vrlo malom vojskom. Ali problem je ogroman. Jer e, mi u Maliju, nakon što smo potrošili desetke milijuna eura u EUTM e akciji, i gdje smo imali obuku i ponudili oružje. Imamo situaciju terorista za glad i onda nismo uspjeli uopće pokrenuti operativnu skupinu 125 godina. Problem je da ne znamo tko nam je sugovornik, što radimo. Problem nije ponuditi sredstva i platiti za određene strukture. E, afrička jedinica Musa Faki je na čelu te jedinice. Ja ga poznajem 35 godina. Znate tko mu je sin? To je kriminalac koji je sa pet prijatelja e, silovao ženu u Čadu. Objavio je slike toga silovanja. Znate li koliko je vremena provu u zatvoru, niti jedan dan, zato što je to sin ovakve osobe i mi sa ovakvima e, pregovaramo. Ja ne govorim o superstrukturama, nego o osobama i događajima na terenu. Što se događa u Čadu? U Čadu je brat predsjednika izbacio osobe iz e, područja Mizgi. Ali Tugus e, se nalaze u vrlo e, teškom području i oni su odgovorili na to. Kada se ove trupe budu razvlastile, vidjet ćemo da će postojati strateški problem u Čadu. Libija Eh, onda libijsko oružje koje dolazi u Kongo, pa Maroko, pa sve do Atlantika. Što ćemo onda reći? Hoćemo li reći da ćemo trebati jaču administraciju ili ćemo imati potrebu za povjerljivom administracijom? Zato sam govorio o Burkini Faso. U Maliju, međutim, nismo ostavili nikakve operativne strukture i oni koji se nikad nisu pobunili, stvorili su jedinicu koja sada ulazi u područje Burkine Faso zato što policijske snage koje, su koje je stvorio EUPOL, a novac ostane u Babaku, e, to se dodjeljuje drugim ciljevima. O čemu govorim? Govorim o pobuni kojom se može destabilizirati Mali, a Burkina Faso i Niger također. E, afričko jedinstvo me dovodi do intelektualnog orgazma, to mi se čini fantastičnim, ali ja bih htio da imamo interakciju sa pravim akterima. Znam da ponekad trebamo imati odnose s nekim akterima koje nam se ne sviđaju, ali moraju biti stvarni. Problem nije nadstrukturalni, nego je strukturalni. To je subjektni problem. Procjenu koju vi dajete e, također vidim neoptimističnom, ali mi i dalje novac dajemo korumpiranim strukturama, a populacija ih mrzi. Ipak izvana izgledaju solidnima. Što to znači? To je kao da imate jednu branu koja kontrolira veliku količinu vode. Ali ubrzo će doći do poplave i takva je situacija i u Africi. Zašto se ljudi ubijaju? Terorističke, džihadističke jedinice ne stvaraju se ni od čega, nego zato što je lokalno stanovništvo bez nade. E, nije dovoljno odlaziti na misije u Afriku, nego treba otići tamo gdje stvarno postoje problemi. E, I to ne doći na lice mjesta u klimatiziranom automobilu i doći u klimatizirani hotel kako biste se susreli sa e, velikim moćnicima, nego trebate vidjeti što se događa na terenu, vidjeti kakva je stvarnost E, reći će imamo logistički problem. I onda ćete vidjeti da to nije logistički problem, nego apsolutni problem, jer neke afričke jedinice se ne žele boriti, što je normalno. Ni ja se ne bih borio u ovakvim uvjetima, gdje je na kraju novac ide kapetanu ili e, nadređenim činovima u ovom, na ovaj način možemo komunicirati koliko god hoćete i pružati jako puno logistike, ali potrebna je disciplina i to se vidi vrlo jasno zbog onoga što se događa u Kongu, imajući na umu i to što je najbolje plaćena jedinica. Što se događa u Središnjoj Africi? Mi ne dovodimo oružje, onda to rade Rusi i sa mnogo manje sredstava oni sada osvajaju e, strateg, strateški aspekt e, Središnje Afrike, a onda čija je krivnja? E, krivnja Europske unije jer su Merkel i Macron primijetili što se događa. Metafizika kako bismo došli do stvarnosti. Dakle, moram vam reći da mi ćemo i dalje trošiti novac za superstrukture, a nakon toga ćemo imati jako loše rezultate jer ako e, to nisu Francuzi ili ako nisu plaćenici, onda Afrička unija neće ništa učiniti jer nema ni kapacitet ni volju i to je odličan posao za upravnu strukturu. Hvala. Hvala kolegama koji imaju vrlo detaljno znanje o tome što se događa u tom dijelu zemlje i što se događa unutar Afričke unije. Sada daje riječ komisiji kako bi odgovorila na neka pitanja koja su postavljena. Sigurno vrlo dobro poznajete izvješće Europskog revizorskog suda ako imate neke specifične točke koje želite pojasniti, mm, gospodine Parc, mm, moći ćete to učiniti kasnije. sada riječ predstavnicima komisije. Izvolite. Hvala. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, u ime komisije zahvaljujemo Revizorskom sudu na ovom izvješću. U našim komentarima već smo naznačili to da se slažemo s preporukama i već smo počeli ih provoditi. Želimo naglasiti to da imamo nešto optimističnije viđenje e, apse u odnosu na ono što piše u izvješću suda. Evo primjera neovisne procjene 2016. godina. Institut za mirovne studije rekao je da 75% intervencija APSE je u prevenciji i upravljanju sukobima je bio e, uspješan. Dakle, 2016. godine. Isto vrijedi za 86 intervencija APSE za koje se smatra da su visoke ili srednje kvalitete i to kaže isti institut. I također želimo podcrtati neke aspekte rasprave o temeljnim operativnim troškovima i o potrebi za financijskom održivošću Afričke unije. Slažemo se s vama E, imamo instrumente koji daju potporu vlastitim planovima komisije vezano za Afričku uniju kako bi ona se približila financijskoj održivosti, to je takozvani kaveruka plan. I naša ideja da razvijemo 0,2% polugu za e, vlastito financiranje. 2016. godine operativni troškovi s 30%, su mjeru 30% pokriveni državama Afrike 2018. godine smo prešli na gotovo 70% tih troškova i to je vezano i za proračun 2019. godine. Naša podrška troškovima se smanjila tako da ne vidimo e, stalno zadržavanje ovih troškova, nego primjećujemo da se e, naša potpora smanjuje. Kao što je preporučio revizorski sud. Što se tiče potrebe da se temeljimo na rezultatima, slažemo se s vašim preporukama. Moramo se poboljšati u tom pogledu. Sad smo formulirali E, sljedeću e, arhitekturu ove afričke strukture. Moramo se koncentrirati na neke prioritete i na potrebi da odredimo programe sa indikatorima i ciljevima i mjerilima kojima ćemo moći mjeriti naše napredovanje u provedbi. To je već uključeno u raspravu koja nam služi za pripremu programa. Ne bih htio koristiti previše vremena, pa ću samo reći da treba smanjiti e, kašnjenja u provedbi ugovora i pozabaviti se retroaktivnošću. E, izvješće ne priznaje dovoljno e, teške okolnosti u kojima se afrička struktura za mir kreće, djeluje imamo razne institucije i sugovornike. Ipak e, mi smo nešto poduzeli prije dvije godine i dalje to radimo kako bismo ojačali finanski sustav e, Komisije e, za Afričku uniju kako bi oni postali efikasniji u pogledu kvalitete programa i izvješća jer loša kvaliteta tih dokumenata je vrlo često razlog kašnjenja u dodjeljivanju, potpisivanju ugovora i u plaćanjima. Zbog toga imamo na našoj strani i to što smo ojačali naše kapacitete za upravljanje dodatnim resursima. Mislim da je to sve s moje strane i bit će mi drago odgovoriti na sva pitanja ako ih bude bilo. Uh, Hvala lijepa i istinu ste imali čitav e, odgovora od strane komisija i moje kolege su naglasile koliko je teško raditi. Kolega Javier je naveo neke vrlo konkretne aspekte. Evo, izvolite, sada možete vi odgovoriti. Hvala lijepa na ovim intervencijama od strane gospodina Galera i kolege. Naravno, ja ne želim sada izaći izvan opsega samog izvješća, ali čestitao bih vama jer ono što ste vi opisali bi trebalo uzeti u obzir e, kada se bude postavljala strategija, dakle da se traži i odgovornost e, donatora. To je ono što smo mi tražili trekom revizije da se vidi kakva je stvarna situacija na terenu, što je moguće, što nije moguće. I stoga je naša glavna preporuka bila da bi trebali više tražiti od afričke strane, da se oni pobrinu o nekim osnovnim financijskim obvezama, jer na taj način iskazujete volju da taj cilj koji je već prije 15 godina eh, objavljen od strane Afrikanaca i koji daje određene rješenja afričkim problemima, da se to može samo tako ostvariti. Inače postoji rizik da mi stvaramo nekakve opsežne mape puta koje ne funkcioniraju. To bi trebali izbjeći. Dakle, drago nam je što smo imali dobar dijalog s komisijom, ali budućnost će pokazati da je to mijenjanje fokusa na izgradnju realnih kapaciteta je na panafričkoj ili regionalnoj razini nešto što bi trebala biti sama strategija, a ne samo da se pokrivaju troškovi. A u budućnosti ćemo vidjeti kako će ta strategija izgledati. Ali drago nam je da je komisija, evo kao što je sad izjavila, rekla da je u toj fazi provedbe, ako smo dobro razumjeli. A kasnije ćemo vidjeti kako će to funkcionirati. Evo, to je moj komentar. A u našem izvješću je vrlo jasno navedeno da kroz naše sustav susrete sa čim samim dionicima si vidjelo da postoji ta razina zbunjenosti u pogledu toga kamo, gdje investirati. Dakle, ta regionalna razina je nešto što je isto mm, teško definirati. Da je to ipak vrlo važno pitanje. Jer onda možemo govoriti o E, održivim rezultatima i pravoj učinkovitosti. Evo, to bi bili moji komentari. Hvala vam lijepa na ovim vrijednim intervencijama strane i zastupnika parlamenta. Hvala lijepa. E, dakle, evo čuli smo sve komentare. li još netko od kolega nešto što želi dodati? Miha, trebamo se pobrinuti za to da što veći broj dužnosnika, bilo na razini vlada ili parlamenta, dobije primjerak vašeg službenog izvješća. Širite to diljem Afrike kako bi to moglo potaknuti neke rasprave tamo, konstruktivne rasprave. Samo jedan odgovor. Mi pratimo i medije. Bilo je to, dakle, dosta i u medijima. Hvala lijepa. Dobro, budući da se nitko dalje ne želi javiti za riječ, ja bi se zahvalila svim kolegama, zahvalila bi se gospodinu Pareru i kolegama što su došli u parlament i posebno bi se željela zahvaliti gospodinu Parcu što je sudjelovao u našem radu danas popodne i zahvaljujem na vašem izvješću. Uistinu cijenimo to. Hvala vam lijepa. I time zaključujem ovaj naš popodnevni rad i vidimo se opet sutra ujutro u 9 sati. i imate naravno i točke dnevnog reda što se tiče tog daljnjeg zasjedanja. Hvala vam lijepa.